Good Dobar dan, kolege i kolegice. Započinjemo s našim sastankom odbora za ženska pitanja. Prvo pitanje na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Ako nema zahtjeva za promjenama, usvajamo dnevni red. Druga točka, priopćenja predsjednice. Na sastanku 16.10. koordinatori su odlučili dodijeliti zakonodavno mišljenje o direktivi o usklađivanju poslovnog i privatnog života na temelju članka 54. E, klubu zastupnika EPP-a da se e, sastavi strateško izvješće u odnosu na uravnoteživanje poslovnog i privatnog života pod naslovom Europski fondovi za poboljšanje e, usklađenja poslovnog i privatnog života i da se da klubu zastupnika pučana, da se napiše mišljenje o modernizaciji obrazovanja Europskoj uniji i da se mišljenje o tome dodijeli klubu zastupnika pučana, da se dodijele dva mišljenja o razrišnici za EIGE i razrišnici za Europsku komisiju E, izvjestiteljici odbora FAM za proračunski postupak 2018. To je gospođa Barbara Matera. Da se sastavi stajalište u obliku amandmana e, izvješću na vlastnu inicijativu za odbor EKON. E, to je naslov Europski semestar za koordinaciju ekonomske politike, godišnji pregled rasta i da se dodijeli klubu zastupnika socijalista i demokrata. Da se sastavi E, mišljenje o zakonodavnom izvješću na vlastitu inicijativu, e, o to je odbor LIBE, o situaciji u Mađarskoj da se to dodijeli klubu zastupnika socijalista i demokrata. Nakon toga da se napiše usmjeno pitanje s rezolucijom o genitalnom sakačenju žena, imajući na umu plenarnu sjednicu u veljači e, za komemoraciju Međunarodnog dana nulte tolerancije prema genitalnom sakačenju žena 6.2.2018. i da se to dodijeli predsjednici odbora FAM. Pisanim postupkom 18.10. koordinatori su odlučili da se zadraže 12 studija Eh, resornom eh, odjelu za 2018. dodatno na eh, izvješća po zemljama imajući na umu misije da se odgodi saslušanje o uključivanju rodne ravnopravnosti u proračun od 4.12.2017. na 26.2018. Sljedeća točka na dnevnom redu Europski institut za rodnu ravnopravnost jednakost spolova, napredak puževim korakom, predsjednica Eh, direktorica Europskog instituta za jednakost spolova Virginija Langbak održat će izlaganje, a sada dajem eh, odmah riječ gospođi Langbak, izvolite. Hvala. Jako mi je drago što tri tjedna nakon što smo pokrenuli treću ediciju našeg indeksa u zgradi vijeća da smo danas ovdje i čini nam se da je to bilo jako zanimljivo, pogotovo za e, grupe koje predstavljaju neravnoteže, a to su e, ukrštene neravnoteže. Ovo je brošura koju možete pročitati. Imamo prilično opsežno izvješće Imamo jako puno podataka, činjenica koje možete pročitati, tako ćete brzo dobiti uvid u činjenice ovog indeksa. E, koji su glavni elementi ovdje? E, ovdje mm, je jako važno istaknuti, jer možda nisu svi uspjeli se dobro upoznati s tim indeksom. E, mi smo dobili podršku kad smo razvijali ovaj indeks i njegov okvir i kad smo razvijali nove indikatore. Radilo se o kolektivnom radu, e, dobili smo razne e, potporu raznih institucija koje su ovdje navedene. Osim toga, jako je važno istaknuti da indeks rodne ravnopravnosti je nešto što je razvio institut EIGE, ali to je samo za Europsku uniju. Razlika između različitih indeksa e, pokazatelja i modula koji postoje u svijetu i našeg je da kad smo mi započeli s time, mi smo uzeli u obzir sve politike Europske unije, sva područja politika i uzeli smo u obzir raspoložive indikatore. To znači da smo pokušali izmjeriti sve parametre kako bismo usporedili situaciju u 28 država članica u pogledu različitih tema koje su e, bile mjerljive u Europskoj uniji. Sve više dobivamo e, povratne informacije i sada se to sve sljeva u proces donošenja odluka. Još jedna karakteristika koja je važna je razlika koja postoji između našeg indeksa i drugih indeksa u svijetu. U ovom slučaju mi mjerimo samo razliku između muškaraca i žena. Ne mjerimo koliko, na primjer, škola postoji u određenoj državi ili u nekoj drugoj državi i mi ipak mjerimo kako su politike uspostavljene i primijenjene u državama članicama i koji je ishod za osobu koja živi u jednoj zemlji, a to je muškarac, i ženu koja živi u toj istoj državi ili drugoj državi. I to onda uspoređujemo. Mjerujemo e, s ljestvicom od 1 do 100, pokazat ću vam tu ljestvicu, slajdove na kojima ćete vidjeti koje države imaju e, vrlo nisko bodovanje zato što imaju velike razlike između muškaraca i žena, a e, rodni jaz je prilično velik. E, mi ne mjerimo to je li to negativan ishod za muškarca ili žena, mi samo analiziramo podatke i ističemo gdje postoji čak i negativan jaz u slučaju muškaraca nije uvijek situacija nepovoljna samo za žene. A nakon toga imamo razinu dostignuća. E, ako imate na primjer, jako loš razvoj situacije u jednoj državi, to je jednako loše za muškarce i za žene. Dakle, imamo korekcijski koeficijent koji ćete pronaći u našem izvješću indeksu i tu smo opisali kako mi to radimo. E, teško je e, usporediti državu koja ima loše rezultate sa državom koja ima dobre rezultate. Dakle, trebamo primjenjivati korecijske faktore. Indeks obuhvaća razne domene, o tome ću govoriti kasnije. E, govorit ću o razvoju situacije u svakoj domeni. 20. i 21. studenog Drago mi je što je predsjednica vašeg odbora potvrdila da ćemo pokrenuti jednu domenu ovoga indeksa i da ćemo je prezentirati u parlamentu. To će biti domena e, nasilja nad ženama. To je sekundarna domena u našem istraživanju. Mm, imali smo deset dana ili dva tjedna za e, izradu te domene, ali prikazat ćemo što mi mislimo o neravnopravnosti spolova. Na primjer, nasilje nad ženama, je li to posljedica neravnopravnosti spolova, e, a to može također biti i uzrok zašto dolazi do nasilja nad ženama. Konzultirali smo razne stručnjake, a za nas e, nasilje nad ženama nije u e, samoj suštini ove metodologije. To možemo definirati tako što je nasilje nad ženama povezano uz neke druge parametre. S međom bojom možete primijetiti novu dimenziju koju smo uključili u naš indeks. To je parametar koji su svi sudjenici prilično dobro ocijenili i radi se o nejednakostima koje se isprepliču. Jako je važno vidjeti kako različite skupine e, gledaju na to. Ne možete samo ocijeniti muškarce i žene u domeni obrazovanja ili kako oni dijele e, svoje slobodno vrijeme, jer su muškarci i žene različiti. Mi smo također govorili o e, spolu u vezi sa vrstom obitelji, obrazovanjem i invaliditetom. O, to također piše u ovom kraćoj verziji izvješća, E, ponekad su velike razlike između žena s invaliditetom i muškaraca s invaliditetom, muškaraca i žena sa, sa niskom razinom obrazovanja. I parlament e, vrlo često odlučuje o budućnosti tih ljudi kroz politike koje donosi i zato je važno imati mogućnost e, ciljanog donošenja odluka. Oprostite, vratila sam se jedan slajd unatrag. Evo, e, kakva je domena moći? E, vidite ovdje koje su države najviše napredovale. Općenito gledajući, E, najbolje je prošla Italija u tom pogledu. E, usporedili smo podatke od prije deset godina. Italija je općenito u cijelom našem indeksu najviše napredovala, ne samo u domeni moći. Nakon Italije dolazi Francuska i nakon toga Slovenija. Oni su poboljšali svoju situaciju od 2012. godine i u domeni moći, a Države koje nisu napredovale bile su Finska, Slovakija i Češka. U Finskoj i Češkoj išli su korak natrag u odnosu na 2012. godinu i treba vidjeti koji su razlozi zašto je došlo do toga. u, što se tiče moći, mi ovdje analiziramo ne samo političku moć, nego smo uključili indikator koji može biti vrlo zanimljiv za vas o odnosu između muškaraca i žena u e, organizacijama koje se bave istraživanjem u sportu. Dakle, istraživanje sport. Zaboravila sam treće područje, ali E, evo imamo razne indikatore kojima pokazujemo kako muškarci i žene na primjer dijele socijalnu moć i koja je razlika u raznim državama članicama. Privatni sektor e, također napreduje i u pogledu donošenja odluka i dijeljena moći. Pogledajmo razne države. Švedska, Francuska, i Finska su na samom vrhu. Imaju najmanji jaz. Mađarska, Češka trebaju se dosta poboljšati, a i Grčka. E, što se tiče ove domene, vidjeli smo da se jazovi popunjavaju. Ipak, neke države e, su na nižoj razini u ovoj rang ljestvici, a tu to pokazuje da je razlika između muškaraca i žena najveća. Kad smo analizirali donošenje odluka u financijskom pogledu, e, vidjeli smo da se došlo do poboljšanja prisutnosti žena u upravnim odborima samo za 3%. E, u upravnim odborima nije nikad bilo više od 10% žena, a ako uzmete u obzir Međunarodni monetarni fond, vidjet ćete da među guvernerima e, banaka država članica nije nikad bila ni jedna žena. Dakle, kod donošenja odluka u financijskom području ima još prostora za poboljšanje. Ovo naše izvješće pokazuje kakva je situacija, a detalje možete pronaći u samom izvješću. Što se tiče znanja, e, Znanje je vezano uz e, razinu obrazovanja. Države koje su najviše napredovele bile su Danska, Švedska, Ujedinjena kraljevina, e, Latvija, Hrvatska i Rumunjska su imali negativan razvoj. Primijetili smo da je ovdje jaz negativan za muškarce, to znači da su muškarci ovdje gubitnici u e, domeni obrazovanja. Ali s druge strane, koji su razlozi za to? Najveći izazov za Europsku uniju danas u pogledu obrazovanja i znanja jest segregacija po spolovima u obrazovanju. Tri četvrtine e, studenata u tercijarnom obrazovanju su u, u domeni e, školovanja i zdravlja. Radi se o zanimanjima koja nisu toliko e, vrednovana i u toj domeni imamo jako puno žena. Ali u inženjerstvu, u zanimanjima koji su jako dobro plaćena, imamo dominaciju muškaraca. Također smo uzeli u obzir cjeloživotno obrazovanje. E, tu nije došlo do velikih promjena ali ovdje je situacija jako važna za osobe sa nižom razinom obrazovanja i za migrante. To su osobe koje često nemaju šansu zapošljavanja e, e i osobe koje su prestare za zapošljavanje obično posežu za cijeloživotnim obrazovanjem. Ovdje također možete vidjeti kako su pozicionirane razne države u ovoj rang listi. Ponovno, imamo tri najbolje države koje su bile i najbolje i na prethodnom slajdu. Pogledajmo sada domenu vremena. Vrijeme je jedina domena gdje nije došlo do poboljšanja, nego je došlo samo do pogoršanja. Ako muškarci i žene rade više od jednog sata dnevno kako bi pomogli u kućanskim poslovima kako bi se brinuli o osobama s invaliditetom u kućanstvu e, primjećujemo da sada muškarci rade manje ovakve poslove u odnosu na prije deset godina. Dakle, to nije napredovanje. E, u e, razlici dijeljenja ovog tereta došlo je do poboljšanja u Latviji, Češkoj i Španjolskoj, a najmanje napredovanja došlo je u Bugarskoj, Slovačkoj i Belgiji. U 12 država članica jaz u ovoj domeni koja je jako važna za obitelji, a radi se o poslu koji je neplaćen, došlo je do pogoršanja. Ako se ovdje vratimo na ovaj slajd, vidjet ćete koje su države više napredovale. Švedska, Nizozemska i Danska su na samom vrhu ljetstvice, a na samom dnu Slovačka, Grčka i Bugarska. Jedna trećina muškaraca svakoga dana um, se bavi kućanskim poslovima, ali dvije trećine muškaraca e, ne vrše uopće ovakve e, poslove u krugu obitelji. I kao rezultat e, neke osobe nemaju dovoljno vremena za bavljanje sportom. Mm, obično se muškarci bave sportom u slobodno vrijeme i aktivnostima izvan kuće, a žene mnogo manje. Nakon toga imamo takozvane razlike koje se isprepliču raznoli, e, svakoga dana se dijele muškarci i žene koji žive sami. Parovi bez djece i parovi s djecom i e, roditelji, samohrani roditelji. To su kategorije koje smo analizirali. Kasnije ćete vidjeti da su e, to kategorije koje su najranjivije što se tiče perspektive ravnopravnosti spolova. To su ranjive kategorije. Ovdje imate e, kao vrstu penala za majčinstvo. To znači da je jaz između žena koje imaju djecu i one koje nemaju djecu prilično velik. Ako sada idemo na domenu rada, koja je jedna od e, najvećih uvjeta za neovisnost, za financijsku i ekonomsku neovisnost žena, za e, mirovinsko osiguranje i za budućnost žena. Ovdje možemo vidjeti koje su se države poboljšale a one koje se nisu poboljšale su također navedeno. Dakle, Malta, Luksemburg i Cipar su najbolje poboljšali situaciju, a najmanje se situacija poboljšala u Danskoj, Slovačkoj i Rumunjskoj. Od 2005. godine kada smo proveli analizu poboljšanja u cjelokupnom području iznose samo 1,5%. Dakle, radi se o puževoj brzini. Ako se toliko stvari događa, a u deset godina napredak se post je postignut u mjeri od 1,5%, to je doista marginalno. E, isto tako mjerimo indeks e, punog e, radnog vremena a to može podrazumijevati rad od 12 e, do 40 ili 45%. Tako da mi mjerimo prema punom radnom vremenu i u tom smislu možemo vidjeti da Švedska, Danska i Nizozemska postižu najbolje rezultate, a zemlje kojima je doista potrebno poboljšanje su Italija, Grčka i Slovenija. Ispričavam se, Slovačka. A u pet država članica nije bilo promjena u deset godina, znači oni nisu napredovali niti puževom brzinom. Situacija je ista kao prije deset godina. Dakle, razlika u pogledu punog radnog vremena iznosi 40 za žene. Znači 40% e, žena je, ima puno radno vrijeme, zaposleno na puno radno vrijeme, a muškaraca 70%. I u tom smislu vidite te vrlo važne razlike, jer žene s invaliditetom koje e, rade puno radno vrijeme, dakle kad gledamo taj ekvivalent, on iznosi 19%, a muškarci s invaliditetom e, za njih ekvivalent iznosi 28%. Kad pogledamo žene sa niskom e, razinom kvalifikacija, znači da nisu završile fakultet, one su zaposlene na razini od 17%, a muškarci 34%. A kad je riječ o dobi prije umirovljenja, omjer je e, 50, 64. Dakle, kad govorimo o sigurnosti i o socijalnom stupu ljudskih prava, kad razgovaramo o mogućim mogućoj zaštiti i mjerama kako bi se zadovoljile potrebe različitih e, osoba i skupina. Ovo je jako važan pokazatelj kako bismo vidjeli e, gdje propuštamo neke prilike. Kad je riječ o zapošljavanju, jedan problem je i segregacija. Kao što sam već rekla, postoji segregacija po e, osnovi obrazovanja. Žene u obrazovanju, u zdravstvu i u još jednom području, a to područje je ili njega, a s druge strane, dakle tu su veći, većinom zaposlene žene, a u tem području su uglavnom zaposleni muškarci. I to se ne mijenja. Dakle, segregacija po osnovi zapošljavanja je otporna na promjene i imamo tu podjel, podjelu. 8 od 10 zaposlenika u STEM području su muškarci, a 7 od 10 zaposlenika u području obrazovanja, zdravstva i e, njege. To su žene, dakle. Kad pogledamo opet ove skupine, e, možemo vidjeti koje su najizloženije. Znači, samohrani roditelji i e, parovi s djecom njima je jako teško doći do zaposlenja na puno radno vrijeme. Tako da razlika, rodna razlika između e, supružnika s djecom je 28%, što je doista jako puno. I to se ne, ne bi smjelo ignorirati, jer nam to pokazuje gdje trebamo uložiti e, napore i ciljati naše mjere. Nadalje, područje novca. Evo imamo popis zemalja koje su postigle najveći napredak i one koje su postigle najmanji napredak. Evo imate popis tih zemalja. Kad je riječ o novcima, e, treba reći da kao što vidite i kao što znate, i novac nam jamči život kakav želimo pogotovo kad je riječ o ženama, one i dalje zarađuju manje, što znači da ako da zapravo trebate imati ušteđevinu kako biste bili sigurni da ćete u budućnosti na taj način nadoknaditi e, rodne razlike, dakle u starijoj dobi razlika u plaćama je dva puta veća e, kod samohranih roditelja i parova s djecom. A dvostruko je manja ta razlika kada se radi o ženi e, koja je u paru s djetetom. E, a u Europskoj uniji gotovo dva puta više žena E, od muškaraca starih od 75 godina je izloženo više e, e, riziku, a taj rizik je veći ako ste rođeni izvan Europske unije. I opet kad govorimo o različitim politikama u kontekstu socijalnog stupa ljudskih prava, jako je važno to ne smetnuti suma. Nadalje, sam indeks i rezultati. Evo, možemo vidjeti najveće najveći napredak postigla je Italija. Njihov rezultat se povećao za 12,9%. Oni su doista puno toga napravili i imaju razlog biti ponosni. Nadalje, najveći postup, po, napredak su postigli Cipar, Slovenija i Irska. Najmanji napredak po svim indikatorima eh, postigli su Ujedinjena kraljevina Češka i Slovačka, gdje se gotovo ništa nije dogodilo u deset godina. Nekoliko zemalja je postiglo napredak u nekoliko područja, a o tome možete više pročitati u samom izvješću, te u kratkome izvješću. Ako razmislite o rezultatu za cijelu Europsku uniju, evo ovdje možete vidjeti ljestvicu za sve države članice. Dakle, u deset godina e, napredak je samo za 4%. Dakle, to je puževa brzina, jer 4 boda, odnosno posto u 10 godina, a pritom je Europska unija uzor za ostatak svijeta, ali ipak unutar Europske unije puno nam je još toga preostalo što trebamo napraviti. Švedska, Danska su predvodnice, iza njih su Finska i Nizozemska. One su oduvijek na vodećim mjestima, a ovaj puta Grčka je završila na dnu ljestvice, a Mađarska i Slovačka je prate u stopu. Kad govorimo o napretku, mislimo da je jako važno da da osvijestimo ove probleme e, kako bismo osmislili e, mjere e, koje bi osigurale napredak. Moć i vrijeme su jako bitni u tom smislu. I kad govorimo o moći, potrebni su ili zakoni ili rasprave ili debate. One su dobar pokretač i znamo koliko se e, događa rasprava čak i u ekonomskom i financijskom sektoru. To nam je potrebno kako bismo doista premostili tu najveću razliku, odnosno taj najveći jaz e, u području moći. Nadalje, rodna segregacija, a to dovodi do razlika u plaćama, mirovinama, te maloj E, vrijednost, niskoj vrijednosti e, ženskih radnih mjesta. O tim izazovima treba razgovarati. Stereotipi, obrazovanje, usavršavanje su potrebni da bi se riješio problem rodne segregacije. I naravno treba jednako rasporediti vrijeme. To se pogoršalo zato što ne možemo samo to gledati, moramo nešto učiniti po tom pitanju jer su tu e, razlike doista očite i u žene u Europskoj uniji općenito, a i u vrlo konkretnim slučajevima žene gube. Hvala. Hvala, gospođo Landorf. Čuli smo kakva je situacija po državama članicama i čuli smo zapravo i vidjeli da indeks za rodnu jednog e, ravnopravnost nam dosta pomaže da shvatimo kakvo je stanje i događaju li se promjene ili ne. Tako da otvaram raspravu i e, sada je na redu e, Sirpa Pjetikajnen. Hvala. Prije svega e, hvala EIG-u na analizi indeksa, jer vrlo često se kaže da ono što ne vidimo ne možete ni, ne postoji pa se ne može ni popraviti. Nadam se da će ovaj odbor e, poduprijeti davanje resursa e, vašoj instituciji kako biste nastavili raditi na indeksu. To je prvo. Drugo je povezano s ovim prvim. Pitam se Želimo li možda organizirati e, putovanja i predavanja i zajedničke rasprave uoči izbora u pojedinim državama članicama kako bismo predstavili ove rezultate. I e, mislim da je bitno da se tu uključe euro zastupnici i druge organizacije kako bismo vidjeli kakva je tamo situacija. Zašto ja to kažem? Nije to sad neka velika vijest, ali ono što doista zabrinjava je to što se napredak postiže puživim korakom. Dakle, ne ubrzava se um, napredak. Mm, imamo i u tom smislu su potrebni akcijski planovi i i e, mislim da ono što stoji u našem zakonodavstvu, uredbama, E, ne funkcionira u praksi kako bi trebalo. Isto tako razgovaramo o kvotama, o drugim regulatornim aktivnostima. Često dobijemo odgovor, pa prvo ćemo početi sa volonterskim aktivnostima i onda ako dobijemo informacije, ako osiguramo obrazovanje, ako dođemo do novog stava, onda će se problemi e, riješiti sami od sebe s vremenom i to je upravo ono što možemo naučiti iz povijesti. Lekcija iz povijesti je da se to naprosto ne događa. Potrebno je jako puno vremena, desetljeća i stoljeća su potrebne da bi se stvari popravile same od sebe. Dakle, to je moj drugi važan komentar. Isto tako, ovo bih ja htjela povezati i s nečim o čemu ćemo danas isto tako raspravljati. Radi se o rodnom akcijskom planu. Što mi tamo predlažemo? Mislim da u budućnosti bi nam u tom rodnom akcijskom planu bilo potrebno definiranje usporednih mjerila, odnosno benchmarking, te korektivne mjere. Mislim da države članice i druge organizacije bi trebale preuzeti odgovornost, reći im pa imate akcijski plan i svi znate koja aktivnost se treba eh, poduzeti, ali ako nema rezultata na, razinama, na razini država članica, ako nismo u mogućnosti bolje pomiriti obiteljski i profesionalni život. Ako postoji razlika u plaćama i tako dalje i tako dalje. Što ćemo napraviti po tim konkretnim pitanjima? I možda bi trebali zajednički nešto napraviti koje bi trebao biti jači nego što ga imamo danas. imali bismo ovu anketu, imali bismo benchmarkove za anketu i imamo tu te indekse za rodni akcijski plan. I dugoročno, kada ćemo imati taj e, popis korektivnih e, aktivnosti, onda ćemo vidjeti što je popravljeno, a što ne. Ako nije došlo do napretka, to znači da korektivne mjere nisu adekvatne i dugoročno kada bismo mogli zadržati te politike, recimo za e, na pet ili deset godina, mogli bismo organizirati e, razgovor na lokalnoj razini s e, lokalnim predstavnicima parlamenta, možda uoči euroizbora kako bismo stvorili saveze s nacionalnim e, parlamentima i pogotovo ženama koje su zastupnice tamo ako bismo vidjeli što učiniti po tim pitanjima. Tako da mislim da je ovaj indeks doista sjajan i tu je jako puno novih pitanja koja su vezana uz digitalizaciju, a to je vezano uz isto tako i uz više struku diskriminaciju. Zatim tu su ljudi koji rade u inozemstvu, pa je tu pitanje njihovih mirovina. Neću nabrajati e, sve te stvari. Jako je doista važno da dobijete resurse i da se taj posao doista radi. Hvala. Sljedeća je gospođa Julia Ward. Hvala. Vaša prezentacija je bila doista jako zanimljiva i doista cijenimo što smo imali priliku dobiti dokaze koje ste prikupili. To nam je važno za naš e, rad u parlamentu. Ja u svakom slučaju koristim velik broj informacija koje vi pružete. Imam dvije napomene, a možda i pokoje pitanje. Prvo, čini se da u zadnjih deset godina je postignut jedva ikakav napredak, a istovremeno je u tih deset godina došlo i do financijskog kraha i broj, brojne zemlje su na taj financijski krah odgovorile e, mjerama štednje i žene u biti plaćaju e, plaćaju e, svojim radom te mjere štednje. Bilo bi mi zanimljivo vidjeti ovo pitanje vremena. Žene naprosto više nemaju vremena. I moje iskustvo, kada go razgovaram sa ženama i njihovim e, predstavnicima, e, je to da žene moraju raditi više poslova istovremeno da bi pokrile režije. Kada sam bila izvjestiteljica u Sjeni za izvješće o borbi protiv siromaštva s obzirom na porast e, troškova u kućanstvu. Mi smo naglasili da kako bi kućanstva mogla platiti račune za grijanje ili stanarinu i različite druge režijske troškove, žene moraju puno više vremena potrošiti na rad i to ne zato da bi imale više novca za luksuz ili odmor, već naprosto kako bi platile režije pa me zanima imate li kakav e, stav po tom pitanju, pitanju vremena koje pokazuje da nismo ostvarili neki značajan napredak, e, a pritom se u to vrijeme su se nametnule e, brojne mjere štednje u velikom broju država, država članica. Vaš posjet dolazi u vrijeme kada su sva, svi reflektori upereni na nasilje nad ženama, objektifikaciju žena, uznemiravanje žena, a mi naravno znamo da se to događa već jako dugo vremena. I e, sadašnji skandali će vjerojatno trajati neko vrijeme, jer je sada na neki način otvorena Pandorina kutinja i to ne samo u području zabave i show biznesa, već i u političkoj sferi tako da će ljudi iz različitih e, sfera zapravo izlaziti sa svojim pričama. Pa se pitam, mm, vaš, dakle, pitam se da li vaši podaci koje prikupljate i vaši zaključci bi mogli više doprinijeti da se e, u prvi plan stavi problem s kojim se suočavamo. Jer kad žene nisu vidljive u društvu, tada se javlja problem objektivikacije. I to dopušta dominaciju nasilja, što znači da velik broj muškaraca pomisle da imaju pravo dirati žene, dati im, da iznositi im nemoralne ponude ili iznositi e, seksualizirane komentare. Tako da vaši podaci bi se možda mogli iskoristiti kako bismo pokazali da doista trebamo promijeniti ravnotežu moći. Jer do tada, dok žene ne postaju vidljive u većem broju sektora, mislim da će se s ovime nastaviti. Hvala. A sljedeći je gospodin Gerike, izvolite. Ja, Puno vam hvala na ovoj prezentaciji. Bilo je doista lijepo čuti tako opširnu prezentaciju, a zahvaljujem vam i na tome da ste učinili razliku kada je riječ o tome da li govorite o ženama ili o majkama ili o ženama koje se brinu o obitelji. Mislim da bi se to još moglo dalje proširiti, odnosno trebalo bi se dalje proširiti. Zatim tu postoje određene podtočke u vrednovanju određenih država. Evo ja ću sada e, se osvrnuti na njegu. Naravno, ne razumijete me? Bilo bi vrlo važno da ste me razumjeli. Dobro. Dakle, kada govorimo o njezi, onda čini razliku je li zakonski moguće e, ponuditi e, posmrtnu pomoć ili ne. Dakle, također je vrlo relevantno u koliko traje to razdoblje pružanja njege. Zatim, kada govorimo o novcu, sa ili bez djece. Mislim da ovdje ne bi trebalo razmatrati samo prihode, već i porezno opterećenje. Kada govorimo o porezu na plaće, taj porez je u slučaju parova ili osoba bez djece veći nego u slučaju roditelja. I kada pogledate kako raste taj iznos. Mislim da je to vrlo važno. Ne znam jeste li to uzeli u obzir u ovome izvješću. Dakle, treba uzeti u obzir zakonske temelje u pojedinačnim državama i pogledati kakve su povezanosti i zašto je jedna država na prvom mjestu kada se radi o pružanju njege i koji su razlozi. Stoga još jedan puta puno hvala na ovome izvješću. Mislim da idemo u dobrom smjeru i bilo bi odlično ako bismo ovo izvješće mogli još dodatno proširiti kada je riječ o određenim pojedinostima, da se one prošire. Puno hvala. Thank you very much. And now... Hvala. Šojdrova, izvolite. Dělení slova. Já také poděkovat eh, Hvala. Zahvaljujem na prezentaciji ove studije. Zahvaljujem što ste nam predstavili metodologiju koju koristi institut. Ja osobno očekujem da će na razini Europske unije doći do praćenja kvalitete različitih parametara baš kao što to vi činite. Nadam se da će doći do razmjene iskustava i dobrih praksi. Slažem se s kolegicom Pjetikajnen. Jako je važno e, državama članicama poslati rezultate vaših istraživanja i mislim da su ti rezultati još nedovoljno poznati. Htjela bih znati, organizirali institut možda neke konferencije na kojima se predstavljaju rezultati u državama članicama, jer ako to nije slučaj, bilo bi dobro s time započeti što prije. Ova sistematska studija trebala bi se predstaviti u obliku e, informativne kampanje u državama članicama. Mi kao europski zastupnici možemo u tomu pomoći. Studija pokazuje da se situacija poboljšava uglavnom ili barem mi se tako čini. Naravno, e, sve to ide vrlo sporo, ne možemo reći da smo zadovoljni ritmom, ali ne bi bilo pravedno ne odati priznanje nastojanjima država članica i neprofitnim organizacijama zato što se oni stvarno zalažu i to u svim sektorima. U svim sektorima situacija žena je sve bolja. Naravno, e, poboljšanje bi trebalo biti mnogo brže, ali primjećujemo neke razlike. Na primjer, u sektoru jačanja moći vi ste pokazali da imamo još uvijek veliki jaz između muškaraca i žena. Mislim da upravo u tom sektoru građani i sami misle da nema dovoljno žena u politici. E, rekli smo to već i ja se slažem s time da se ništa neće samo od sebe promijeniti, ali građani žele imati žene na položaju predsjednica županija na području, žele osobe koje će biti gradonačelnice žele žene u vodećim pozicijama i zato moramo imati pozitivne primjere koji će biti vidljivi. Postoji velika volja e, sa strane građana i njihova želja da to tako bude. Što se tiče e, poboljšanja dohodovne situacije i otvaram Zagradu da dolazim iz Češke. E, u tom pogledu u mojoj državi došlo je do nikakvog poboljšanja, a u drugim državama poboljšanje je bilo 5%. Ne znam jesam li dobro vidjela na vašem slajdu ili možda nisam dobro razumjela. Dakle, moje pitanje je e, što se tiče e, razlike u plaćama u Češkoj, je li rezultat promjena stvarno nula, jer meni se čini da je tu ipak došlo do nekih poboljšanja. E, vi ste postavili pitanje zašto dolazi do sve većeg jaza u plaćama. Osobno mislim da postoji direktna veza između onoga što je rekao kolega Gerig i dohodka. Dakle, kad imate sve veći broj žena koje se bave djecom, koje njeguju djecu, e, situacija tih žena se pogoršava i one ne mogu sudjelovati u političkom životu, ne mogu biti na važnim funkcijama. E, uloga majke je također ovdje važna. Vrlo često za ženu je jako teško sudjelovati u javnom životu, ali to se, na to se ne mora gledati nužno kao na nešto što je negativno. Čini mi se da u ovoj studiji nedostaje ova veza e, u odnosu na žene koje e, podižu djecu. To se ne bi trebalo gledati kao nešto što je negativno. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Langba koja će odgovoriti na vaša pitanja. Nažalost imate samo tri ili četiri minute na raspolaganju jer u četiri sata e, smo trebali započeti sa našim sastankom, zajedničkim sastankom odbora FAM i DEVE, a predsjednica odbora DEVE je već s nama. Hvala. E, započet ću s posljednjim pitanjem. E, ako sam dobro shvatila, vi ste rekli da je došlo do gotovo nikakve promjene i dakle vi ste dobro shvatili upravo tako. A što se tiče vašeg pitanja, naš indeks je vezan uz pitanje raznih institucionaliziranih usluga za osobe koje su e, dugo na bolovanju ili imaju neki oblik invaliditeta. Mi koristimo e, mjerljive podatke koji su redovno dostupni i onda ti podaci moraju biti usporedivi. Možemo ih onda uključiti u naš indeks. Na primjer, što radimo s korelacijama? To radimo kao nešto dodatno. U izvješću možete primijetiti da nismo sve stavili e, u obliku bodovanja zato što e, bodovanje je vezano uz metodologiju. Sve što ste vi rekli je vrlo zanimljivo i relevantno, ali kod svakog indeksa mi nešto dodajemo, dodajemo neki novi parametar. Sljedeći indeks će se objaviti 2019. godine i govorit ćemo o ravnoteži između poslovnog i privatnog života koncentrirat ćemo se i na vremenu. Tu ponovno dolazi u pitanje e, zakonodavstvo. Koliko ja kao osoba smatram da kvalitetno provodim svoje vrijeme baveći se neplaćenim poslom. E, to su neki parametri koji nisu dio našeg indeksa, ali ipak su jako važni. E, bilo bi zanimljivo ih bolje analizirati u državama članicama mi predstavljamo rezultate i prije sredine sljedeće godine predstavit ćemo e, podatke sa činjenicama na svim e, nacionalnim jezicima država članica. Nakon toga otići ćemo u svaku državu članicu i prezentirati rezultate. E, kao što ste i vi sami rekli, bilo bi dobro da europski parlamentarci pomognu u prezentiranju rezultata. To bi svakako bio doprinos još e, boljem poznavanju tih podataka u Europskoj uniji. Što se tiče mjera štednje, kad budemo planirali idući indeks, e, trebali bismo uzeti u obzir kako razviti e, parametre za mjerenje usklađivanja privatnog i poslovnog života. Moramo vidjeti kako se rodni indikatori mogu uključiti u to poglavlje. Što se tiče nasilja nad ženama, možda će biti zanimljivo za vas da smo prije godinu dana razvili nešto što sada testiramo. Razvili smo e, online alat za procjenu parlamenata na temelju rodnih elemenata. Estonski i slovenski parlament su testirali taj alat. E, Grčka i Litva su također sudjelovale u e, tim testiranjima, a i neki regionalni parlamenti. E, mi smo razgovarali na internoj razini o tome kako procijeniti ravnotežu moći jer tu dolazi do najvećih nejednakosti među spolovima. E, moramo još bolje shvatiti kako se svi ti parametri mogu e, povezati, ali e, naravno da nećemo sjediti prekrštenih ruku i da ćemo poraditi na tomu. Hvala gospođo Langbak na vašoj prezentaciji. Hvala vam što ste surađivali s nama. 21. E, studenog ćemo se ponovno sastati na sastanku odbora FAM. Imat ćemo i članove nacionalnih parlamenta i vi ćete održati prezentaciju o nasilju nad ženama. Hvala vam na sudjelovanju.